od Goja, Engel, Aldea, EKR-a e o odluci e, odbora KULT da uđe u međuinstitucionalne pregovore na osnovi izvještaja o službi e, audiovizualnih medija. Promjena realnost, izvjestitelji Sabine Verheyen, Petra Kamerveld glasanje će biti sutra. E, što se tiče odluka INTA, ITRE, IMKO, PEŠ i LIBEA e, da uđu u međuinstitucionalne pregovore dobila, nisam dobila nijedan zahtjev za glasanje u parlamentu. E, odbori mogu početi pregovore u tom smislu. Sada ćemo govoriti o pripremu, pripremama za sastanak na vrhu skupine G7. Dati ću odmah riječ gospodinu Katajnenu.